Um, Kolege, evo, možemo početi s našim sastankom. Danas imamo e, tri e, saslušanja, odnosno rasprave, no prva točka na našem dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Imamo li kakvih komentara? Ako nemamo, onda smatramo da je usvojen dnevni red. Kao što znate, evo za vašu informaciju, ovaj se sastanak e, može pratiti i na internetu. Imamo 20 e, jezika na koje se prevodi. I odluka koordinatora, odnosno odluka koordinatora od 22. siječnja 2020. će biti odaslani svim članovima odbora ITRE e, elektronskom poštom do 6. veljače. Sada prelazimo na točku 3. Radi se o prezentaciji zajedničkog centra za istraživanje vezano za dva istraživanja. Jedno se odnosi na lanac blokova, odnosno blockchain i na umjetnu inteligenciju. I pozdravljam gospodina Aleksandra Polvoru i gospodina Masimu Kralju iz Zajedničkog centra za istraživanje. E, taj centar je e, služba Europske komisije za znanost i e, znanje i ona daje nezavisne e, znanstvene informacije i podršku koja onda uobličuje politiku Europske unije. Oni će nam iznijeti dvije studije. Ako želite se javiti za riječ, Molim vas da dignete e, ovu pločicu sa svojim imenom. A sada ću dati riječ gospodinu e, Polvori. Imate e, po šest minuta svaki. Eto, možete se koordinirati i vi sami međusobno. Pozdravljam odbor, hvala što ste nas pozvali. Dakle, Prošle godine e, smo napravili ovo izvješće o blockchainu i šest e, odjela je surađivalo na tome i e, tu smo surađivali sa komisijom. Tu ima nekoliko transformacija iz, od financija do vlade, ali važno je da vidimo koji su trendovi. Prvo, što je to blockchain? Možete vidjeti ovo u materijalima i možete to vidjeti i na našem web sajtu, tako da neću sada previše o tome govoriti, no ono što je tu pozitivno mogu reći da e, su transakcije uglavnom transparentne, i da tu može e, te usluge koristiti, jednu uslugu može koristiti više strana, znači dakle u okviru tog nekakvog ugovora. No problem je kod e, kad se povećavaju razmjere, ono što zovemo scaling up, pa imamo i neke druge izazove. Dakle, sada imamo e, vidljive ekosustave tih blockchaina u cijeloj Europi i imamo više primjera tih trendova. Ovdje vidite e, u kojoj mjeri startupovi koriste blockchainove u svom radu u Europi i u cijelom svijetu. Čim budemo imali više podataka, mi ćemo naravno ažurirati ove podatke. Dakle, što se tiče tih prilika i izazova koje predstavlja blockchain i e, uz primjere konkretnih e, slučajeva, dakle tu imamo velike šanse za financijski sektor, zapravo se radi o alternativnim valutama e, koje u ovom momentu e, nemaju, nisu pod nadzorom nikakvih e, središnjih tijela. I također imamo i transparentnost transakcija i izvještavanje u stvarnom vremenu, ali tu ima i nekih izazova. Većina kriptovaluta je i dalje jako nestabilna i podložna spekulacijama. Imamo i e, neka uska grla, primjerice klasifikacija i migracija kripto imovine, kripto sredstava. Što se tiče industrije, trgovine i tržišta, na koji način bi mogao blockchain e, promijeniti te aspekte, digitalno sadržaj, zdravlje i neki drugi elementi. Dakle, dobili smo tu inpute od preko 250 dionika i blockchain su samo jedan primjer korištenja ovih novih tehnologija. Dakle, kreativne industrije, digitalni sadržaj i umjetna inteligencija, to su ta tri elementa. Dakle, tu imamo te vrijedne informacije, tu imate primjer kako možete e, tu to vidjeti u, svom, u svojoj četvrti. Možete to pronaći na našem web sajtu. Također smo gledali e, što se tiče tržišta. Imamo e, bolju sigurnost i učinkovitost transakcija. Lakše je dokazati vlasništvo, podrijetlo ili autentičnost e, zapisa, dobara i sadržaja. No, imamo također i primjenjivo pravo i jurisdikcije za te decentralizirane mreže i neke druge probleme. A što se tiče vlada i javnog sektora, i tu može doći do transformacije korištenjem ove tehnologije. Dakle, integritet podataka, e, otpornost e, na manipulaciju, konzistentnost, veća učinkovitost, ali kao i u drugim sektorima vidimo da tu ima nekih izazova. E, blok čenovi se trebaju integrirati sa već postojećim sustavima, a kao što znamo sustavi su vrlo često centralizirani ili su u vlasništvu vlasti i e, teško je e, povećati razmjere ovih sustava koji funkcioniraju na nižoj razini, na razinu tako višu. Dakle, koje su ključne poruke? Imamo ih 11. Nisu poredani po e, važnosti, nego nasumce. Dakle, Možete to vidjeti i u našem izvršnom sažetku, ali i na našem web sajtu. Kao prvo, dakle, e, kriptovalute nisu jedina, jedina primjena, zatim globalni ekosustav e, se razvija od startupa do kapitalnih ulaganja, blockchaini ne, e, nemaju ovaj model i jedno rješenje za sve i također imamo složene izazove i uska grla koji su pred nama. Zatim tu imamo i koncepte povjerenja i činjenica da nema posrednika, možda ću nešto više reći o tome. Tu vidimo mnogo promjena. To je ono što zaista e, ljude brine oko e, blockchaina. E, znači, treća strane su iz toga isključene. No, ipak neki od posrednika će i dalje postojati i raditi svoj posao. Primjerice, omogućiti da svi imaju ravnopravan pristup sustavu i da su podaci e, sigurni i da postoji odgovornost za to što se e, čini. Dakle, svi govore o blockchainu, e, ali govore možda u krivim okvirima, pogrešno to tumače. Zatim imamo ovaj regulatorni okvir, integraciju sa drugim inicijativama za digitalizaciju i dakle, također trebamo imati taj, kada nadziremo ove sustave, moramo ipak anticipirati što će se dogoditi kasnije, jer nije dovoljno da mi samo se bavimo onime što vidimo sada. Eto, to je to. Hvala, a sljedeća prezentacija bit će o umjetnoj inteligenciji. gentlemen, Hvala gospodine predsjedavajući. S veliko je zadovoljstvo što sam ovdje s vama. Ukratko ću nešto reći vezano za neke teme koje se odnose na umjetnu inteligenciju. Nakon toga ću odgovarati na vaša pitanja. Sljedeći slajd. Vi znate da je umjetna inteligencija AI sada vrlo popularna, svi o tome govore, ali na neki način ono što je važno shvatiti jest da se ne radi o samo jednom setu aktivnosti i metoda, nego se radi o jednoj grupi tehnologija. Blockchain je jedan dio toga, zatim internet stvari i mnoge druge e, stvari, različiti načini e, korištenja računalnih sustava i tako dalje. Radi se o toj digitalnoj transformaciji, dakle, jer to će utjecati na način na koji se družimo, radimo, studiramo, učimo, putujemo Svaki aspekt našeg života će e, biti e, obuhvaćen ovom digitalnom transformacijom, no umjetna inteligencija, ako želite zaista vidjeti koji su neki od ključnih elemenata toga, oni su upravo se nalaze tu u umjetnoj inteligenciji. Imamo geopolitičku bitku koja se bije između e, SAD-a i Kine za dominaciju ovim poljem. Kina je uložila mnogo u umjetnu inteligenciju i zapravo to i mijenja njihov poslovni model. Oni više ne proizvode mnogo dobara jeftino, nego prelaze na proizvodnju visokovrijednih proizvoda. I upravo su e, zato, zato ulaže i u tehnologiju 5G i e, umjetnu inteligenciju i druge tehnologije. A SAD naravno je dominantna, posebno što se tiče komercijalnih kompanija. E, svi znate što se događa sa Huawei-em, i to je samo jedan od tih aspekata te njihove utakmice. Ali uglavnom se radi o vlasništvu nad podacima. Zašto? Zato što umjetna inteligencija se razvije, zato što imamo mnogo podataka. Ali razvija se samo ako imate puno podataka koji vam omogućavaju da razvijete algoritme. I upravo zbog toga vlasništvo, odnosno kontrola, odnosno pristup podacima su od ključne važnosti. U Kini država kontrolira sve podatke. Znači ona, poda, ona kontrolira i osobne podatke, uključujući i e, lica e, svih korisnika interneta kojih ima 800 milijuna i zato je Kina otišla toliko dalje u razvoju e, tehnologije prepoznavanja lica, zato što oni imaju sve te podatke kojima mogu obučavati svoje algoritme. Ali komercijalne kompanije iz SAD-a kontroliraju ostatak tržišta jer mi doniramo svoje podatke njima. To je jako važno za nas. Sve socijalne platforme su platforme iz SAD-a. I znači mi ne samo da im dajemo te podatke, nego im mi kažemo zašto su nam ti podaci važni. Dakle, dajemo im kontekst koji onda omogućuje da oni ostvaraju te svoje algoritme, da ih izrađuju. Mi znamo da Europa tu pokušava naći neki prostor za sebe. Dakle, niti kineski model koji je pod nadzorom vlade, niti ovaj čisto komercijalni model koji promiče SAD. Mi pokušavamo pronaći e, neki model koji će biti etičan i koji će imati u središtu ljudsk, ljude e, da to potaknemo razvoj toga. I u tom okviru e, naš centar je proveo cijeli niz studija i istraživanja i posebno ćete vidjeti da smo napravili izvješće o umjetnoj inteligenciji koji eto pokušava dati jedan zaokruženi pristup sa tehnološkog aspekta, dakle podaci, etički, pravni, socijalni, ekonomski e, aspekt toga, otpornost društva na umjetnu inteligenciju i tu je input e, također kolega e, koji rade na politici i mi smo također dali određeni input za onaj koordinirani plan koji je usvojen. E, dakle, sve države članice bi u skladu sa tim planom trebale koordinirano djelovati, jer se one same ne mogu nositi sa tim izazovima, niti su to pokušale i očekuje se da će se godišnje ulagati 20 milijuna eura. I tu e, se očekuje da će biti i ta funkcija, dakle e, pratit će se ulaganja država članica na tom planu i također usvajanje i trošenje i korištenje e, tih ulaganja. Imamo e, dakle tu e, službu Europske komisije AI Watch koja prati razvoj i pristup umjetnoj inteligenciji u Europskoj uniji. Dakle, jedna od aktivnosti koje radimo, znači gledamo što se događa na globalnoj razini. Ovdje vidite koliko su zaista dominantni SAD, Kina, pa i Europska unija što se tiče E, ljudi, oko 35 tisuća najvažnijih aktera ovdje, privatni sektor, e, istraživački centri ili e, državne tvrtke iz Kine, dakle se time bave. I vidite ta tri bloka, koliko otpada na njih. A crvene točke, vidite koliko ima aktera u odnosu na BDP. Dakle, vidite da neke od tih država zaista e, puno više rade nego što e, bi se reklo na osnovu njihovog BDP-a. Ovdje e, vidimo koliko imamo aktera gdje se koji se financiraju ili iz EU unije ili izvan ili dakle samo isključivo sredstvima iz Europske unije. Vidimo da je u Velikoj Britaniji problem njihov Brexit u Europskoj uniji smo dosta jaki što se tiče robotike i općenito usluga i platformi, dakle aplikacija i tako dalje i također što se tiče ovih automatiziranih e, i povezanih vozila, to je plavo područje. Vidimo da je SAD posebno u platformi, e, platformama, a Kina posebno što se tiče razvoja kompjuterskog vida, e, prepoznavanje lica. Mi smo još uvijek jedan od najvećih i izvoznika, ali i uvoznika. Mi smo veoma otvoreno gospodarstvo i to je nešto što je vrlo važno. Ali Kina nas je pretekla nedavno i kao e, jedan veliki proizvođač, ali oni uglavnom plasiraju proizvode na svom vlastitom tržištu. Ako pogledate što se tiče razvoja i istraživanja, vidite ključne zemlje, ključne igrače. Europa e, je opet tu jako dobro e, smještena. Znači vidimo da smo što se tiče istraživanja i razvoja vrlo visoko. Što se tiče javnih e, službi, imamo 221 primjer. Uglavnom se radi o eksperimentiranju korištenjem e, umjetne inteligencije, ali javne službe ne rade tu baš puno. Dakle, AI je velika šansa. Europa se tu suočava sa puno izazova zato što imamo jaku konkurenciju na globalnom nivou, ali mi imamo izvanredne istraživačke kapacitete, vodeći smo na nekim područjima i moja e, poruka je da budućnost nije još definirana. Možemo sami odrediti kako će nam biti budućnost, ako mi to ne činimo, neko drugi će učiniti to umjesto nas. Um, e, hvala. Eto, Oh, A sada ćemo najprije čuti koordinatora i nakon njih e, zastupnike. E, hvala vam na ovoj jako zanimljivoj raspravi, e, to jest prezentacijama. Lijepo ste nam saželi sve izazove koji su pred nama u skoroj budućnosti. moramo pratiti tu transformaciju. Sami ste rekli da imamo jako dobra e, istraživanja, da imamo isto tako dobro postavljen regulatorni i etički okvir, a i Europska komisija i općenito Europska unija je u to uložila veliki napor. Imamo i važne kompanije koje su vođe u ovom procesu. I u Europi bi trebali zadržati to vodstvo. Spomenuli ste i još jednu stvar e, koja nas brine, a to je da platforme nisu europske. Što je onda e, vaš savjet o toj specifičnoj na tu specifičnu temu. Što možemo učiniti e, kako bismo osigurali da ovog puta sve bude drugačije, kako ne bismo izgubili tu poziciju e, vodstva i kako bismo osigurali dobru transformaciju našeg društva i naše e, industrije. Što moramo učiniti kako bismo zadržali to tehnološko vodstvo? Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Toje u ima socijalista. Hvala vam. Evo i s moje strane. E, nisam uspjela čuti početak prezentacije. I kao i uvijek iz e, zajedničkog istraživačkog centra e, slušamo jako dobre prezentacije i jako korisne informacije. Dakle, vaša je uloga stvarno važna, pogotovo u ovakvom u ovom području koje se neprestano i brzo razvija. Iz Italije, iz Lombardije, od, odakle ja dolazim, moram priznati da sada, evo prije par dana sam bila tamo i baš su mi e, neki ljudi s kojima sam se sastala govorili baš o vašem radu. Tako da to je bilo baš lijepo čuti. Kolega je pitala kako zadržati naš e, tehnološki suverenitet. Eto, to je moje pitanje, a ja bih dodala još jedno a to je kako zadržati našu suverenost i e, poduzetnički e, duh. Rekli ste da je Europa lider u robotici, znate da imamo dobre proizvođače strojeva e, i dobre proizvođače u čitavom nizu sektora. I sada, evo, nakon što ste pripremili ovu studiju, evo, obećam da ću je detaljno pročitati, ali sada me zanima koje savjete nam možete dati kako bi Europa zadržala eh, i da bi Europa ostala lider i u području proizvodnje i u području eh, tehnološkog razvoja. Imamo li nekoga iz Renew? Ne. Onda ćemo čuti zeleno, gospođa Ninisto, gospodin Ninisto. Hvala vam. Ja bih se nadovezao e, na vaše razmišljanje o tome e, kakvu ulogu Europa može imati u umjetnoj inteligenciji i e, mrežama pete generacije. Mi smo jako, toga, jako puno toga dobro napravili, ali još uvijek nam neke stvari nedostaju. Možda recimo u SAD-u imaju bolje uvjete za startupe i za tvrtke. Postoji li nešto što možemo od njih naučiti? Još jedna stvar – E, rekli ste da Europa ima jako puno znanja o mrežama pete generacije, no e, kako mi možemo razviti nešto za što bi ostatak svijeta mogao biti zainteresiran za kupnju. E, jer važno je da budemo, da pokažemo da smo lideri ne samo u Europskoj nego i drugima u okruženju. Zatim spomenuli ste istraživanje i razvoj. Kako možemo povezati e, zeleni plan i e, energetsku učinkovitost, e, vodstvo u ovim sektorima, prijenosu, prijenosu energije. Tako da jako puno toga što je povezano s umjetnom inteligencijom može biti iskorišteno u ovim područjima. kako to e, možemo e, još proširiti i kako učiniti da Europa postane još konkurentnija po tom pitanju? Hvala vam. Ne vidim ovdje nikoga iz ideja. Sljedeći su konzervativci. Ako nemate ništa protiv i ja bih također postavio pitanje budući da našeg zamjenika koordinatora nema. Evo, ovo je malo općeniti komentar I ja sada e, razmišljam o konkurenciji dva sustava. Možete li nam objasniti kako bismo e, dakle to razlikovali između dakle E, između privatnih tržišno orijentiranih tvrtki i onih kojima upravlja država. Kako mislite da bismo mogli biti najučinkovitiji u tome? I još jedno pitanje. Kad pogledamo sve te statistike i potencijal Europe, baš još pogotovo sada nakon Brexita, To je pitanje koje si uvijek postavljamo. Kako iskoristiti potencijal cijele Europe? E, europski projekt, cilj europskog projekta je uvijek bilo pronaći ravnotežu, no i u ovom novom digitalnom sektoru, digital, sektoru digitalne industrije, moramo pronaći rješenja koja će omogućiti da iskoristimo potencijal cijele Europe. A treća, treće pitanje se odnosi na tehnologiju lanca blokove. U prezentaciji ste spomenuli da i taj sektor mora odigrati vrlo važnu ulogu. Možete li nam objasniti na koji način bismo mogli na koji način bi bilo možda jednostavnije postići naše ciljeve kad je riječ o transformaciji energije. I postoje li neki nedostaci te tehnologije? Možda e, ugljični otisak tih transakcija ili tako nešto. E, hvala, iz Ujedinjene ljevice nemamo nikoga. Onda sada da čujemo naše zastupnike. Tko se želi javiti? Gospođa Spirak, izvolite. Hvala vam što ste mi dali riječ. Moje su pitanja važna. E, zapravo, prilično osnova, ali ponekad možda treba malo više detalja. Prvo, koliko nam novaca treba ako želimo imati konkurentnu industriju u području umjetne inteligencije. Jer ako sada dobro shvaćam, e, Kina ima dominantnu poziciju i SAD. A mi smo tek jedan dio cijele te igre. E, I to uz Ericssona i e, Nokia koji su naši veliki igrači. Je li to stvarno najbrže što možemo ići? I drugo bitno pitanje je, vjerujete li da kad govorimo o regulaciji, e, možemo li slijediti ciljeve kriptovalute? Hoće li se to razvijati mnogo brže od e, naših propisa koje moramo stvoriti, jer moramo stvoriti novi regulatorni okvir za to onda i u institucijama i u zemljama članicama. E, hvala vam, a sada riječ gospodin Pekarinen. Hvala vam, evo vrlo kratko umjetna inteligencija znatno to jest naš uspjeh znatno ovisi o tehnologiji i kvantum računalima. Svi znamo da već danas da su e, neke zemlje poduzele e, prve korake u razvoju šeste generacije mreža. Dakle, mreže pete generacije i kvantna računala. To još uvijek e, u Europi nemamo, ta kvantna računala, ali imaju ih na primjer u SAD-u i u Kini. to speak? No? Okay. else who like to take the floor? Želi li se još netko javiti za riječ? E, izvolite, gospodine Kasaris. Hvala vam na svemu što radite kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost pete generacije telekomunicijskih mreža treba nas zaštititi, nas i naše komunikacije od eventualnih napada. Mm, svaka vam čast na svim naporima i na koordinaciji. Zemlje članice prema ovom dokumentu će morati poduzeti mjere kako bi na primjeren način odgovorile na potencijalne rizike. U listopadu e, je pripremljen izvještaj u kojem su identificirani rizici i tu stoji da će zemlje članice morati poduzeti određene mjere. Mene sada zanima koju, na kojoj su razini pripremljenosti naše države, jesu li pripremljene neke mjere, kako će se očuvati jedinstveno tržište i kako će se odlučiti koga će se isključiti, a koga ne. I na kraju, hoće li se e, promicati sustavi za e, certifikaciju na razini Europske unije? Dobro, izgleda da nemamo više zainteresiranih e, zastupnika. Stoga ću dati riječ našim e, govornicima. Možete nam iznijeti svoje zaključke i odgovoriti na pitanja. Oprostite. E, ja bih želio grupirati pojedina pitanja budući da su se ticala jedne teme, a mm, sada ako neki zastupnici budu smatrali da nisam baš dobro ili dovoljno odgovorio na njihovo pitanje, naravno slobodno mi postavite pitanje ponovno. Naravno, e, je istina, pravo je pitanje kako zadržati poziciju vodstva u tim sektorima umjetne inteligencije ili robotike ili zapravo kako pronaći naš put. Kad govorimo o umjetnoj inteligenciji, govorimo o metodama koje su stare 40, 50, 60 godina. No ono što se stvarno promijenilo u proteklih 7 godina je e, količina podataka i količina obrade tih podataka i to je stvarno bio taj veliki skok. Tako da naravno strategija mora e, ići e, na nekoliko linija, ne možemo imati jedno rješenje koje će sve probleme riješiti. I isto tako jako je važno da moramo bolje kontrolirati europske e, podatke, bolje koristiti podatke koje imamo na raspolaganju u Europi, e, povećati kapacitet obrade e, podataka, to je također jako bitno. Još jedan aspekt koji je povezan sa aspektom mreže pete generacije je promjena modela. Do sada smo se uglavnom bavili sve većom količinom podataka koji su se e, prikupljali u velike infrastruktura. A sada, kako se sve više krećemo e, prema internetu stvari, e, svi ti modeli će se mijenjati. Tako da više nećemo imati oblake sa centrima podataka. Imat ćemo sve više obrade koja će se e, dakle to je kao mobilna telefonija koji se radi recimo na satelitima i puno manje podataka će se prenositi drugdje. I na taj način će se e, promijeniti situacija sa platformama. Platforme su trenutačno snažne zato što prikupljaju jako puno podataka, a što imaju više podataka to su snažnije, to jest moćnije. A ako se promijeni taj model, stvorit će se jako puno prostora. A sada hoćemo li mi uspjeti zauzeti taj prostor, e to je izazov. To je svakako zapravo mogućnost koju imamo sada, a nismo imali u prošlosti. No, kolega će odgovoriti više e, na pitanja o mrežama pete generacije sigurnosti i tako dalje. Dakle, jedino ako radimo zajedno imat ćemo bolje šanse. Što smo um, naravno i što želimo, što više budemo željeli raditi sami, bit ćemo slabiji. Što se tiče um, blockchaina, to ću također prepustiti kolegi. A tema mreža pete generacije je itekako povezana sa promjenama koje idu uz dolazak e, interneta stvari i proces i obrade podataka na e, rubovima. A sada ću prepustiti riječ kolegi da on odgovori. Aleksandru. Dakle, kako zadržati naš tehnološki suverenitet, već zadržati i ekonomsko vodstvo, te vodstvo u području proizvodnje. Ono što smo vidjeli u području blockchaina, jer ova studija e, se uključuje još jedno malo šire e, područje, ali što se tiče blockchaina, ono što smo vidjeli je sljedeće. Jedan od velikih izazova a mislim to nije posebno novo zato što te tehnologije postoje već jedno 50-60 godina, jeste to što se ne možemo osloniti samo na te e, goleme jednoroge. Moramo imati nekoliko aktera koji će raditi na različitim, po različitim brzinama. Europa nije SAD gdje ako velika tvrtka propadne, tržište će iznjedriti novu. Tako da ovo što smo nedavno vidjeli je da će što je više manjih tvrtki, to će se, to je vjerojatno da će se stvoriti kritična masa. Isto tako smo vidjeli da je i konvergencija ključna. Tako da u ovom trenutku jedna od najvažnijih stvari kojima će se baviti Europska unija je kako povezati E, kvantu, umjetnu inteligenciju, mreže pete generacije, blockchain i tako dalje. Sve to se već koristi u proizvodnji, u pametnim mrežama u proteklih nekoliko desetljeća. I još jedna stvar. Ideja trećeg puta. To je dosta komplicirano E, već o tome slušamo desetljećima, a sada ponovno o tome govorimo e, kad govorimo o tehnologiji. Uvijek je jako teško e, centralizirati jedan europski treći put, ali mi imamo naše ključne vrijednosti, imamo propise koji dobro funkcioniraju i imamo propise koji bi čak i mogli dobro funkcionirati s obzirom na anticipiranje onoga što će se dogoditi u budućnosti. Dakle, hoću reći da pokušavamo osmisliti propise koji će se temeljiti na etičkim smjernicima. Sad što etički znači, o tome se još može razgovarati. Ali to će nam stvarno biti korisno. Još jedna stvar koja se odnosi na kriptovalute i regulaciju, jako je teško pratiti kroz propise sve kriptovalute. Ali ono što smo vidjeli iz svih ovih procesa jest da Europa stvarno može anticipirati, može identificirati što se može e, regulirati u budućnosti. To je jako teško, ali mislim da svejedno da svejedno možemo početi stvarati neke smjernice za buduće propise. To može uključivati kategorizaciju imovine, zatim što je unutra, što je što je dakle, što sadrže propisi o financijama, što ne. Što se tiče energetike, blockchain je dakle kao neki dvosjekli mač. S jedne strane se, je tu cijeli prostor ovog golemog korištenja energije, ali evo blockchain tehnologija nam pokazuje da se to može značajno smanjiti, a s druge strane taj nam blockchain isto tako daje nove ideje kako upravljati energijom u pametnim e, mrežama ili kako na pametan način upravljati energijom. E, blockchain bi kroz pametne ugovore mogao e, optimizirati upravljanje pametnim mrežima. Isto vrijedi za e, trgovanje energijom. Tržišta za trgovanje energijom, to su također nova područja u koja bismo mogli e, uključiti te pametne ugovore u kojima ne bi ljudi pregovarali o cijenama, već bi e, to radili strojevi. Tako da, eto, da, s jedne strane blockchain može biti štetan za e, okoliš, ali opet nam s druge strane može pomoći da razvijemo neke nove e, prakse. Evo, samo da se ja još kratko osvrnem na nešto. Netko je postavio pitanje o, mm, ovim tehnologijama. Dakle, e, te tehnologije se moraju, moraju počivati na povjerenju. I ako imamo okvir koji se temelji na povjerenju, onda mislim da možemo imati konkurentnu prednost. Poput recimo GDPR-a. E, mnogi su govorili to nije potrebno napraviti, to će e, uništiti industriju, a sada zapravo brojne zemlje to kopiraju. E, Kalifornija je nedavno usvojila zakone koji su vrlo slični našem GDPR-u. I eto i u kongresu i Zuckerberg je rekao pa možda su to Evropljani ipak dobro napravili. Tako da i kada razgovaramo o tom digitalnom i okolišnom, tu također postoje stvari koje možemo, u kojima možemo voditi. Ovisi o nama, ali prilike postoje. Gospođa Toja je pitala eh, o proizvođačima, je postavila pitanje o proizvođačima. Tu se tak stvara okvir europskog zakonodavstva, tako da svatko ko dođe poslovati u Europu mora slijediti ova pravila igre koja pogoduje malim tvrtkama. A ako ne budemo provodili te propise, onda ćemo imati problem. Hvala u istinu. Ovo su bile zbilja izuzetno zanimljive prezentacije. Vidjeli smo da su tehnologije uvijek e, ambivalentne i imaju više aspekata koje, koje moramo sagledati. Hvala u istinu i veselimo se i u budućnosti s vama razgovarati o ovim temama. Sada krećemo na četvrtu točku dnevnog reda, komunikacija komisije Europskom parlamentu, vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija, sigurno uvođenje 5G mreža u EU. Provedba paketa instrumenata EU. Ja tu toplo pozdravljam gospodina Miguela Gonzalez Sancho Bodera koji je načelnik eh, odjela za kibernetsku sigurnost, eh, isto tako za tehnologije i izgradnju kapaciteta u okviru Digi Connecta. Imamo jedan sat na raspolaganju. Ako želite uzeti riječ, postaviti pitanje, molim vas da eh, dignete znači ovu pločicu sa vašim imenom. Dajem riječ e, odmah gospodinu Gonzalesu Sanča Boderu. Izvolite. Dobar dan svima. Hvala u istinu što ste mi dali mogućnost da vam predstavim ovaj rad koji smo nedavno e, završili. Imam slajdove koje ću isto tako koristiti u svojoj prezentaciji. Ja ću vrlo kratko sažeti e, značenje 5G mreža te također relevantnost sigurnosnih tema. Također ću objasniti što je objavljeno 29.1. Radi se o takozvanom e, toolbox znači kuti alata vezano uz mjere što se tiče sigurnosti i procjene rizika. Radi se ovdje o 5G mrežama, to nije samo transformativna tehnologija, nije samo e, ažuriranje i upgradiranje 4G mreže, nego imamo zbilja potpuno promjenu i naših gospodarstava i e, društava. I tu imamo važno pitanje sigurnosti. A kad govorimo o relevantnosti e, te tehnologije, tu moramo govoriti također o utjecaju na gospodarstvo, te moramo imati na umu da su tržišta u Europi povezana. To objašnjava također i zabrinutosti što se tiče sigurnosnih implikacija ove tehnologije i mogućih incidenata. To je povezano također i sa evolucijom tehnologije koja se sve više osniva na softverima. I to ne samo u e, centru mreže, nego također i na marginama. I u tom smislu e, se tu postavljaju i sigurnosna pitanja vezana uz tu tehnologiju. Te moramo podignuti mjere. U tom smislu imamo zbilja veliku potrebu da podignemo razinu sigurnosti. Radi se o procesu uvođenja 5G mreža. Europa na svjetskoj razini brzo djeluje i to kroz različita djelovanja. Tu imamo cijeli niz akcija koje se provode diljem Europe. No, u svakom slučaju e, potpuna proširenost e, i rasprostranjenost 5G e, mreža neće biti sutra, nego će to potrajati sigurno dvije ili tri godine. Ovdje govorimo o velikim investicijama i ulaganjima i u tom smislu je potrebna i sigurnost za operatore na tržištu. U tom kontekstu prošle godine Imali smo političku raspravu i u javnosti vezano uz sigurnost 5G mreža. Europsko vijeće zatražio od komisije u ožujku da analizira ovo pitanje, te smo imali tu preporuke za organiziranje e, rada oko tog važnog pitanja sigurnosti 5G mreže. I to u okviru takozvane NIS direktive, direktive e, za sigurnost na području mrežne i informacijske tehnologije. Ono što je izuzetno važno je da analiziramo to pitanje sigurnosti te da se osmisle smjernice kojima bi se riješile određene e, zabrinutosti. Imali smo znači objavljivanje nedavno dokumenata koje sam spomenuo. E, europske države članice su također provele i procjene rizika na nacionalnoj razini. Što se tiče listopada, imali smo isto tako i procjenu rizika na europskoj razini tu e, je znači postignut e, konsenzus oko velikih pet velikih područja rizika. Nakon toga smo imali isto tako objavljivanje takozvanog znači kutije alata toolboxa za ublažavanje e, određenih problema vezano uz sigurnost. To je objavljen, taj dokument je objavljen 29. siječnja ove godine. O čemu se radi u ovoj procjeni rizika? Prije svega smo morali definirati metodologiju analize ovog kompleksnog pitanja. Komisija je niza su bile vrlo e, duboko uključene u ovaj proces i imali smo definiranje pet e, prijetnji te trebalo se vidjeti koje su razine osjetljivosti, ranjivosti mreža i na kraju su se trebali izraditi i takozvani scenariji što se tiče rizika vezano uz neke tehnološke aspekte, konfiguracije mreža ili na primjer uključenje različitih e, čimbenika što se tiče prijetnji na državnoj razini i tako dalje. Koji su rezultati? E, je da e, za, kad govorimo o mreži 5G onda imamo povećanje sveukupne površine napada i u tom smislu se povećava i broj potencijalnih ulaznih točaka za napadače. E, tu imamo povećanje zabrinutosti što se tiče same sigurnosti. Također je bilo važno to da su države članice postigle konsenzus vezano uz ovu procjenu rizika. To je bilo osnovano na rizicima i imali smo znači e, elemente rizika koji su e, bili analizirani. A sad imamo isto tako i 29. siječnja usvajanje procjene rizika na EU razini. To je znači proizvod ne komisije, nego tako rada takozvane skupine za suradnju u području mrežne informacijske sigurnosti, NIS skupine. Radi se u potpunosti o procesu koji je politički pokretan, Znači nismo imali ovaj običajeni proces, znači davanje predloga komisije i tako dalje, nego je to bio jedan e, posebni e, proces. Tu smo e, osmislili taj takozvani toolbox vezano uz mjere ublažavanja. Tu imamo cijeli niz mjera koje se moraju definirati, tehničke mjere podrške i tako dalje. Nakon toga imamo ustanovljenje E, planova ublažavanja rizika. Radi se o najvažnijim e, e, kategorijama, devet kategorija rizika koje su identificirale države članice. I tu se radi o tome da te mjere trebaju biti prikladne za rješavanje ovih sigurnosnih rizika što se tiče e, prijetnju u okviru ovih devet kategorija, devet skupina. I na kraju imamo neke zaključke i imamo također preporuke zapravo državama članicama i komisiji. Ove mjere znači sadrže 8 strateških, 11 tehničkih mjera, a radi se o jačanju regulatornih e, ovlasti što se tiče nadzora mobilnih operatora. Imamo također i mjere što se tiče dobavljača, objavljivanje i zapravo izrađivanje profila rizika za te dobavljače, a nakon toga imamo i tehničke mjere vezano uz one temeljne zahtjeve, a također imamo zahtjeve povezane sa specifičnostima 5G e, mreže. Evo, ovo je sažetak tih e, mjera. Kao što sam rekao, kako bismo završili i zaokružili metodologiju, te mjere su e, povezane sa scenarijima rizika koji su bili identificirani u listopadu. Radi se o vrlo složenim rizicima i imamo u tom smislu kombinacije mjera kojima se rješavaju takvi rizici, a naravno i primjena i situacija se razlikuje u različitim državama članicama što se tiče razvoja tržišta i tako dalje. Tu moramo uzeti u obzir i e, vrijeme za provedbu tih mjera. Svaka država treba odlučivati o tome, ali na osnovu zajedničkog pristupa. Evo, ovo je jedan primjer takozvanog plana za ublažavanje. Tu imamo znači e, rizik broj 2, e, zapravo scenario vezano uz pristup mreži i tu u Ljubičastom imate cijeli niz mjera, jačanje regulatornih ovlasti i tako dalje. Tu smo imali procjenu učinkovitosti tih mjera, te imamo također i stvari koje se trebaju uzeti u, trenutku, u obzir u trenutku same provedbe. Ovdje je relevantno to da su države članice osmislile ove procjene. One su identificirale te konkretne rizike, te isto tako i vremenski okvir za provođenje mjera. I sada zaključci vezano uz alate. Države članice trebaju e, ojačati svoje sigurnosne zahtjeve što se tiče G5 mreže vezano uz dobavljače i tu imamo to pitanje e, zbilja različitih dobavljača. Kao što sam rekao, radi se o dokumentu koji su izradile države članice u okviru svoje suradnje. Dok dokument je dopunjen i komunikacijom komisije isti dan i tu imamo tri važna elementa. Znači komisija govori o tome da podržava u potpunosti e, ovaj pristup. E, što se tiče toolboxa, isto tako komisija u, preporuča da se u kratkom vremenu provede neke mjere do 30. travnja da kako bi se znači ovaj, ovi alati proveli u djelo. I treće, u ovoj komunikaciji imamo podsjećanje na cijeli niz instrumenata na EU razini koji isto tako mogu doprimjeti provedbi. Imamo e, instrumente podrške inovaciji E, također mjere koje se tiču zaštite. Imamo pravila na području telekom e, operatora, kibernetske sigurnosti, suradnje između različitih aktera i tako dalje. Ti instrumenti se mogu e, mobilizirati, a imamo također i mjere koje se tiču standardizacije. Imamo uredbu o stranim izravnim ulaganjima usvojeno ta uredba je usvojena prošle godine. Imamo također i pravila što se tiču javne nabave, kako, kako možemo na ovoj razini ostvariti suradnju. Ovdje tu nemamo ništa novo, nego ovo zapravo podsjećeno na to da svi ti instrumenti već postoje na EU razini kako bismo postigli e, okružje koje će biti puno sigurnije kad govorimo o 5G mreži. Evo, ovo je kratko što sam želio reći. Hvala vam na pažnji. Uh, Hvala. Sada prvo počinjemo s koordinatorima koji imaju svaki po tri minute. Uh, ispred uh, EPP-a, gospođa de Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala i na prezentaciji. Kao što je već e, danas e, rečeno, 5G e, je zaista jedna transformativna tehnologija koja će biti veoma bitna za cijelo gospodarstvo, za cijelo društvo i posebno za ove kritički važne, za vitalne službe i usluge. Kako bismo bili uspješni u vođenju te tehnologije, trebamo biti lideri tehnološki gledano, ali trebamo imati snažnu regulativu koja će biti također etički čvrsta i koja će u svom središtu imati ljude i trebamo povjerenje. Ova komunikacija je veoma važna upravo u smislu izgradnje tog povjerenja. Dakle, ovo o čemu sada govorimo. Imamo e, cijeli niz tih ocjena e, rizika, ali ono što je važno je ono što su učinile države članice na tom planu. mene zanima kako se te stvari rade na planu država članica. Reagiraju li sve na ovo? Imamo, li raz, velikih razlika između država članica? jer e, komisija na neki način ipak prati na koji način se ove preporuke provode. Bilo bi vrlo važno da se to radi jer e, studija nema baš nekakvog velikog smisla ako se preporuke e, ne provode. Hvala. Gospođa Toja ispred SED-a, želite li vi se javiti za riječ? Ja se najprije želim ispričati e, e, prijašnjim govornicima zato što ja sam zakasnio pa se onda promijenio i dnevni red pa zato sam postavio pogrešno pitanje e, da zemlje članice su sada te koje se moraju pokrenuti ako se žele suočiti sa mogućim napadima koji bi mogli utjecati na sve, naše, na sve aspekte našeg svakodnevnog života. Moramo znati kakvi nam se rizici spremaju sa mrežama pete generacije ako nismo dobro pripremljeni. Čestitam ovim naporima za i koordinaciji. Zemlje članice moraju osigurati da se pokrenu mjere, čak i ovlasti nadležnih tijela, kako bi se na primjeren način odgovorilo na te izazove. E, zatim, u jednom izvještaju iz listopada, dakle, stoji da bi zemlje članice trebale poduzeti određene mjere. Mene zanima sljedeća. Mm, kakva razina naše spremnosti? Da li je došlo do usvajanja mjera? E, rok za što je predviđen do 30. travnja. Kako će se očuvati e, cjelovitost jedinstvenog tržišta ako jedna zemlja članica e, odluči isključiti jednu tvrtku, a druga zemlja članica ne? Kako ćemo se nositi sa e, zaštitom privatnosti tvrtke? koje se nalaze u specifičnim situacijama, te hoće li se promovirati europski sustavi certifikacije. Hvala vam. Hvala. Hvala, gospodine predsjedniče. Komisija je rekla da Huawei može sudjelovati u javnim nabavama što se tiče opreme 5G u Europi. Pravila su stroga i Rekli ste da kad govorimo o sigurnosti onda možemo imati odbijanje nekih e, operatere, no u ovom trenutku nemamo relevantan mehanizam koji e, može, gdje možemo znači provjeriti neke elemente ovih operatora koji dolaze iz trećih zemalja. Kad govorimo o e, desolidarizaciji sa Huaweiom, u tom smislu možemo isto tako i kasniti kad govorimo o uvođenju G 5G mreže. I moje pitanje u tom smislu je sljedeće. Kad govorimo o e, europskim operaterima i izrađivačima e, opreme koji mogu biti kontrolirani od strane SAD, da li, da li tu nemamo onda isto tako pogrešku i u tom smislu ne dajemo veću podršku našim e, dobavljačima za opremu. Da li to treba SAD raditi uopće? To je zapravo nešto izuzetno strateški važno i ta oprema je izuzetno strateški važna za naše tržište. Hvala. A ispred zelenih gospodin Ninisto. Hvala. Izgleda da telekomunikacijske kompanije pri ulaganju u e, PTG. Zanima ih samo cijena, ulagat će u ono što je najjeftinije. Ipak pretpostavljamo da puno europskih rješenja i kompanija možda e, nudi bolja rješenja. Kako se komisija namjerava nositi s time? Dakle, ako e, imamo sigurniju tehnologiju, no E, takva ulaganja se ne e, ostvaruju zbog mehanizma tržišta zato što je naprosto viša cijena. Dakle, kako možemo to na neki način riješiti? E, ipak, ispričavam se, trebao sam dati riječ grupi ID. Nema nikakvih problema. Gospodin Breton je nedavno rekao o Huawei da u Europu prihvaćamo sve, svih, ali imamo pravila koja treba slijediti. A po prvi puta imamo i pravila o telekomunikacijama koja su stvarno, su stvarno jasna i dobra. E, komisija je u svojoj komunikaciji predložila jedan toolbox kojim će se zemljama članicama dati odgovornosti da pokrenu konkretne mjere. Prije nekoliko dana kao odgovor na tu komunikaciju Huawei je, odlu je najavio da će otvoriti nekoliko proizvodnih centara u Europi kako bi se ublažio eventualni skepticizam europljana. U ovoj fazi s obzirom na nejasnoću um, i sumnje nekih zemalja o odnosima s Huaweiom, javlja se strah da će e, Europa ipak popustiti pred snagom ovog kineskog operatera. Ja smatram da je svakako pozitivno da je komisija donijela jasan stav o tome E, na koji način strani operateri mogu sudjelovati u uvođenju mreža pete generacije u Europi. No, ako komisiju brine da neće uvrijediti Huawei, ako žele biti diplomatski nastrojeni prema njima, istovremeno se čini da se brine i za zdravlje europskih tvrtki prije nekoliko mjeseci kada je zapravo izbila cijela ova priča u javnost, dakle o uvođenju mreža pete generacije, e, neke tvrtke su se osjećale pomalo e, zapostavljene. Stoga bih volio čuti vaš komentar. U komunikaciji se govori o pružanju podrške istraživanjima kako bi se povećala tehnološka konkurentnost europskih zemalja. I sad zanima me do koje mjere takve izjave se odnose i na europske tvrtke. Europske tvrtke koje e, kažu da zapravo najveću podršku dobivaju od zemalja iz, od zemalja da izvan Europske unije. Dakle, osim obzora i instrumenta za povezivanje Europe, zanima me koliko je snažna politička e, volja komisije da pruži podršku našim e, kompanijama. Thank you. hvala. A sada kao koordinator ispred ECR-a ja ću postaviti pitanje. Jedno pitanje odnosi se na to. Možete li nam objasniti koji je zapravo e, status tog toolboxa, te kutija sa Znamo da su države članice tu podijeljene. Imamo skupinu država članica kao što su Rumunjska, Poljska i Estonija koje bi htjele imati stroža pravila i misli se da postoje minimalne uvjete. S druge strane imamo Ujedinjenu kraljevinu i Njemačku e, koji bi htjeli imati e, manje stroga pravila o tome. Dakle, tu je zapravo se radi o tom, tim nekakvom zajedničkom nazivniku koji povezuje te zemlje, te skupine zemalja. I drugo pitanje odnosi se na e, transatlantske odnose. znamo da je Mike Pompeo rekao da SAD e, neće dopustiti da e, obavještajni podaci koje prikupe američke službe idu preko mreže u kojoj oni nemaju povjerenja. Dakle, kako će, zapravo hoće li taj toolbox riješiti taj problem i tu imamo razliku između država članica, hoće li to isto utjecati na to ili ne. A sada ispred GUE, hoće li netko se javiti za riječ? Zamjenik koordinatora? Ne? U redu. Onda evo sad se obraćam članovima našeg odbora. Prvi je gospodin Gopler. Eh, hvala na eh, ove vrlo eh, važne prezentacije o vrlo važnoj temi, tehnologiji koja je veoma važna. Sedam godina se bavim sigurnošću i ova rasprava u tehničkom smislu 5G se usredotočuje na cijeli niz stvari, ali trebali bismo zapravo se usredotočiti na arhitekturu mreže 4G e, se e, dakle e, fokusiraju na te na tim sklopkama, a ako se virtualiziraju te sklopke onda jedan, jedan operater kontrolira cijelu mrežu. Ako je tomu tako, kako se mi možemo onda e, pobrinuti da riskantni dobavljači e, ne kontroliraju te različite virtualizirane sklopke. E, države koje vode računalne napade na Europu ne mogu sudjelovati u uvođenju 5G. I, dakle, ako u 4G smo imali puno tih e, nivoa sa puno sklopki, a sada imamo jedan nivo gdje su sve sklopke i samo jedan operater, samo jedan dobavljač. Hoćemo li onda isključiti dobavljača kao što je Huawei? Jer ako ima ikakvih dvojbi, onda ga ne smijemo koristiti. Hvala, gospođo Toja. Hvala vam. Ja bi našem dragom gostu poručila nekoliko stvari i postavila nekoliko pitanja. Ja definitivno podržavam nove tehnologije. Bila sam i izvjestiteljica e, za onaj spektor 700 bez kojeg se ne bi mogla ni koristiti e, ova tehnologija. No, a sad mi se javljaju određene sumnje. Prvo, jesmo li stvarno provjerili sve što se tiče sigurnosti za zdravlje građana ove tehnologije. Ja sam to pitanje postavila i komisiji. Ne želim blokirati uvođenje mreža pete generacije, ali mislim da je dobro da svi znaju što to znači. Dakle, pokrivanost mreže, sve dakle ulazne točke Dakle, to je moje prvo pitanje. Možda to nema nikakve veze sa vašim radom, ali ako znate, molim vas da mi odgovorite. Drugo se odnosi na svemir. Vi znate da se u ovom odboru također bavimo svemirom. I mislim da e, spektar koji koriste e, mreže pete generacije koriste i e, Kopernikus i Galileo. Hoće li to nekako biti povezano sa ova dva satelitska sustava? Jeste li radili na tome ili ne? I treće pitanje političke političke prirode. Kada smo pripremali te propise, odsjetili smo određeni pritisak određenih operatera. Ako sam dobro pročitala vaše izvješće, tu stoji da za sada su zemlje članice samo 16% e, spektra, frekvencijskog spektra posvetile za to. E, smatrate li da je to uobičajeno za razvoj tehnologije u ovoj fazi ili e, zapravo neki nisu baš do sada još spremni jako puno uložiti u razvoj te tehnologije. Благодаря hvala. Pozdravljam ovaj e, toolbox za 5G i vjerujem da je ovo korak u pravom smjeru kako bismo imali zajednički pristup u cijeloj Europi. No, s druge strane, vidimo taj otvoreni sukob između SAD-a i Kine što se tiče uvođenja mreža 5G u Europi. Jedna po jedna države članice Europske unije su donijele jednostranu, jednostrane odluke o pristupu stranih dobavljača mrežama, izradi mreža. Budući da je ovaj toolbox fakultativan, kako ćete izbjeći moguću fragmentaciju europskog tržišta? I još jedno pitanje. Što se tiče uvođenja 5G mreže i korištenja ovog toolboxa, u svojoj komunikaciji Europska unija ukazuje da će uzeti u obzir zdravstvene aspekte, no koliko mi se čini, to se do sada zanemarivalo. U ovom momentu u Europskoj uniji nemamo nikakve ocjene toga kako bi utjecala ova tehnologija na zdravlje ljudi i na okoliš, a istovremeno u nekim zemljama kao što su Belgija uvedeni su moratoriji na tehnologiju 5G upravo zbog zaštite zdravlja. Što ćete učiniti na tom planu? gospođo Galves Munjes. Hvala. Zaista bismo trebali ulagati u istraživanje i razvoj e, mreže 5G, inače nećemo moći e, osmisliti inovativna tehnička rješenja i E, jaz između nas i drugih aktera bit će sve veći. No kako bi naši građani mogli iskoristiti u potpunosti dobrobiti 5G e, i kako bismo osigurali da funkcionira unutarnje tržište, posebno na planu digitalnom, e, moramo paziti da imamo svi isti pristup. Kao što je rekao moj kolega Risto, E, gdje vidimo zapravo taj zajednički pristup jer zemlje donose jednostrane odluke i postoji rizik da tog zajedničkog pristupa neće biti. Što komisija radi na tom planu? Hvala. A sada gospodin Zorinjo. Hvala. Ispričavam se, e, kasnio mi je let, e, tako da nisam čuo prezentaciju, ali ipak e, sam htio s vama podijeliti neka svoja razmišljanja. Upoznata sam s dokumentima i znam da zaista se ulažu veliki napori da zaista i ovaj sljedeći korak na tehnološkom razvoju ima i socijalne aspekte i da zaista bude na usluzi e, građana, da ima etički model i tu taj naš europski model zaista može odigrati važnu ulogu. Bio sam izvjestitelj za inicijativu koja u ovom momentu se provodi. To je inicijativa Wi-Fi za vas. Dakle, pristupačan internet za sve građane Europske unije. To je pilot e, projekt e, i mi želimo ne samo financirati antene, nego imati jedinstveni e, sustav za identifikaciju za pristup u cijeloj Europi, a to znači da se tu otvara ogromna šansa da se napravi jedan pilot projekt koji može pokazati što 5G može učiniti za Europu. Wi-Fi za vas, Wi-Fi for you, može poslužiti kao referentni e, program. A ni vidim da se u e, dokumentu uopće ne spominje taj pilot projekt. E, ne kanite li ga uopće koristiti i nije li to, ne namjeravate li to koristiti kao referentnu točku za to što nam može zapravo poslužiti uvođenje 5G mreže? u Europi. A hvala vas. Sada dajem riječ gospodinu e, Gonzalez Sancho Boderu da e, odgovori na ova pitanja i iznese eventualno neke zaključke. Hvala na svim ovim pitanjima. Nadam se da sam ih sve ispravno zabilježio i proći ću sad kod njih i odgovoriti. E, prvo, gospođa Karvaljo postavila je dva pitanja. Dakle, kako teče e, provedba. Ovaj e, toolbox, e, odnosno kutija sa alatima, je upravo sada usvojen. To je dokument zapravo. Politički gledano ovo se sve jako brzo odvija. To da su države članice zajedno sa komisijom sjele za isti stol i osmislile i pristup i mjere što se sa stanovišta Europske unije to je zaista išlo praktički brzinom interneta. Komisija je sugerirala u komunikaciji da se do 30. travnja e, trebaju poduzeti mjere. Nijedna država članica nije protestirala protiv toga. Tako da, eto, izgleda da sve to prihvaćaju i mi smo organizirali naš rad. Jedna od mjera koja je najavljena u komunikaciji jest da ova e, grupa koja je stvorena ad hoc e, samo za ovu svrhu, dakle e, to je posebna formacija ove skupine za sigurnost 5G mreža, dakle da postane stalna grupa i sve države članice će se sastati u četvrtak i nastaviti rad. Tako da mislim, zaista mogu vam reći da nema tu nikakvih pauzi. I nekoliko govornika je postavilo slično pitanje koje se odnosi na praćenje, odnosno nadzor i razlike između država članica. Važno je u odgovoru na ovo pitanje sjetiti se da naravno postoji unutarnje tržište i kohezija, i integritet unutarnjeg tržišta su veoma važni, ali ovdje je zapravo e, se radi o nacionalnoj sigurnosti i države članice na toj osnovi mogu donositi e, autonomne odluke i e, imaju s jedne strane svaka svoju, svoju odluku, ali ipak su se sve odlučile oko tog zajedničkog pristupa koji nije možda pravno obvezujući, ali politički je obvezujući. Dakle, oni su sve odlučili prihvatiti te dokumente. Dakle, kao država i članica možete prihvatiti ovaj dokument, a onda e, postupati e, na način koji nije u skladu s time, ali onda morate to objasniti. Zašto? Naravno, praćenje je veoma važan aspekt toga. jer e, praćenje i uspoređivanje toga što se događa, to je ono što mi radimo. Jer ali i države članice moraju pratiti jedna drugu. Trebaju dijeliti svoje iskustvo i pratiti što rade druge zemlje. Neke su naprednje, neke su manje napredne, ali praćenje je ključan element ovoga. Drugo pitanje se odnosi na razinu pripremljenosti. Kao što sam rekao, e, postoje razlike E, jedna u ovom momentu bivša država članica je već nekoliko godina ima sustav za praćenje sigurnosti jedne strane kompanije. Dakle, oni imaju velika iskustva s time. U drugim državama članicama e, iskustva su manja. Ali e, svakako to je sve dio ovog pristupa gdje će se stvari uspoređivati. Što se tiče razlika, da, razlike postoje, ali ideja na kojoj počeo ovaj pristup je da imamo taj zajednički pristup koji se može prilagoditi ovisno o razlikama. Recimo, što se tiče tajminga, primjerice neke mjere se mogu uvesti kasnije ako će se kasnije donijeti i političke odluke u tom smislu. Kako zaštititi e, povjerljivost, e, odnosno tajnost, pa to je u procjeni rizika koji je objavljen u listopadu moguće uplitanje e, negativaca iz trećih zemalja je naglašeno kao mogući problem, tako da moramo zaista to riješiti. I što se certifikacije tiče, da, to je spomenuto i u samoj kuti salatom i to je Eh, jedna od metoda koja se eh, može primijeniti i certifikacija različitih elemenata 5G mreže će biti nešto što ćemo sigurno razmatrati. Onda smo imali tri pitanja. Da, postoje taj dispertet, postoje razlike od zemlje do zemlje, ali ideja je da imamo taj pristup koji se zasniva na konsenzusu i onda se može ipak na neki način prilagoditi lokalnim okolnostima daljnja provedba podrška europskim dobavljačima. Europska, odnosno preferiranje europskih dobavljača. Pa, naravno, linija je jasna. Europa je otvoreno tržište i svi imaju pristup e, ako udovoljavaju, odnosno ako igraju po pravilima. Ali onda ste rekli nešto što stoji i u komunikaciji, dakle ovaj aspekt sigurnosti je nešto što svakako treba uzeti u obzir kada budu e, natječaj za europske programe raspisani. I, dakle, nisu samo države članice, nego i komisija ta koja želi to e, uvesti. U nekoliko programa je to već e, uključeno, tako da ćemo vidjeti hoće li se to također uvesti i u ove 5G, 5G stvari vezane za 5G mrežu. Eh, onda eh, to da su kompanije, odnosno da su provajderi usluga zainteresirani samo za cijenu, a ne za sigurnost, Ha, dugoročno e, e, sigurnosni propusti koštaju jako puno. Jer sigurnost nije samo e, nešto, neka karakteristika koja se doda kasnije, neka dodatna oprema. Sigurnost nije više ono što o čemu odlučuju samo tehnički odjeli, nego o tome odlučuje uprava kompanije. I nacionalne vlasti sada također razmatraju i taj aspekt. A onda je tu bilo i pitanje Dakle, spomenuta je kompanija, odnosno jedan e, šef koji je rekao da bi e, Europska unija trebala podržati europske dobavljače, europske provajdere, kao što sam rekao u e, komunikaciji se spominje podrške Europske unije inovacijama i istraživanjima i to će se uzeti u obzir, to se mora uzeti u obzir ali moraju se uzeti u obzir i sigurnosni aspekti. I zapravo jedan od govornika je napomenuo da nemamo instrument e, da se možemo nositi sa subvencijama koje daju e, strane vlade, ali mi imamo mm, način da zaštitimo naše tržište od subvencija i dampinga kod uvoza. To je spomenuto u komunikaciji kao jedan od instrumenta koji se može upotrijebiti pitate šta je, šta je zapravo taj toolbox, što je zapravo taj instrumentari. Da, to nije prijedlog e, komisije, kao što sam rekao, e, to je zapravo jedan entitet, e, ta mm, grupa za suradnju kojom predsjeda zemlja koja predsjedava vijećem. Dakle, NISA je dio te grupe koja se bavi ove ad hoc grupe koja se bavi svim ovim temama. Da, tako da je to ovaj dokument nije pravno obvezujući, ali on predstavlja preuzimanje političke obveze. I neki puta, e, ako se neko politički obveže na nešto, to e, puno više znači nego e, sama pravno obvezujući dokument. Spomenuli su i Pompeja i transatlantske odnose da, za Europu je bilo vrlo interesantno da reagira na pritiske koji dolaze iz različitih dijelova svijeta. Dakle, čuli smo glasove iz Kine i iz SAD-a, a Europa je rekla nešto vrlo važno. Mi ćemo to riješiti zajedno i to će biti analiza koja će se zasnivati na činjenicama i na rizicima. Nismo e, Dakle, rekli smo nećemo brzo, na brzaka odlučivati, nego ćemo eh, to učiniti eh, temeljito. I gospodin Pompeo je pozdravio ovaj instrumentari, odnosno eh, tu kutiju s alatom, ali naravno džavo je u provedbi, to znamo svi. To je sljedeći korak. Bilo je i pitanje zapravo da je nemoguće E, napraviti razliku između e, središta i ruba kori edge i i onda trebamo zapravo isključiti ove visoko rizične pružatelje usluga. To je zapravo u samoj srži naše analize. Dakle, koji su odlučujući elementi, kako se može izmjeriti rizik i u ovom našem pristupu ima dosta detalja i također su uzeti u obzir različiti stavovi koji možda postoje i konačni rezultat je taj da imamo jedan zapravo katalog, analizu i onda na temelju te analize da se provede, provode mjere. Bilo je pitanja koje izlaze iz e, područja kojim, kojim se sada bavimo, posebno gospođe Toja. E, dakle, to nije to pitanje sigurnosti, odnosno, dakle, e, pitanje zdravlja. To je spomenuto, ali sigurnost je ipak glavni element. Imamo e, preporuku iz 99. koja je još uvijek na snazi, ali eto radi se i na tome. E, treba i to analizirati. Čuli smo različite glasove i možda e, reći ću da komisija raspravlja o tom i u tom toj raspravi sudjeluju Svjetska zdravstvena organizacija i svakako je to nešto što treba razmotriti. Ja nisam kompetentan za to. Dakle, što se tiče ovih e, e, pilot projekata, mi mislimo da e, stvar, stvar jako dobro napreduje, ali neke zemlje čekaju rezultate da bi počele same rad. Što se tiče interferencije sa Galileom i Kopernikusom, tu ne mogu ništa reći. I u e, zaključku, eto, dolazim sada kraju. E, govorilo se o sukobu između e, Kine i SAD-a i kako osigurati da države članice se ne odluče da različita rješenja koja će dovesti do fragmentacije pa da, bit će tu razlika, ali sve su odlučile podržati ovaj dokument. Što se tiče zdravstvenog aspekta, da li je to zanemareno? Mislim da sam na to odgovorio. O tome se, e, to se sada razmatra i možda će to trebati još malo detaljnije, podrobnije razmotriti. I konačno, što se tiče ovog projekta e, Wi-Fi za vas, analogije i koje se lekcije mogu iz toga izvući, Govorimo zapravo o različitoj tehnologiji mm, što se tiče e, razine rizika. To je sasvim drugi par rukava. Analogija se možda može izvući e, što se tiče podrške koja se može pružiti u cijeloj Europi na ovaj ili onaj način i to je zapravo jedina stvar koja je tu možda nekako analogna. Mislim da sam sada više manje odgovorio na sva pitanja, nadam se. Hvala vam. Ako je, e, imamo još desetak minuta, tako da ako vam je, ako imate još kakvo pitanje, slobodno možete postaviti. Ne. U tom slučaju ovime završavamo našu raspravu. Hvala vam na sudjelovanju. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. To je dakle točka broj 5. E, čućemo prezentaciju komisije o izvješću komisije Europskom parlamentu o prispitivanju uređenja tržišta roaminga. E, želim dobrodošlicu gospodinu Teravi. On je vršitelj dužnosti ravnatelja za elektroničke komunikacije, mreže i usluge Europske komisije. Podsjećam vas da je sadašnja uredba o roamingu usvojena u listopadu 2015. A nova pravila su dala mandat Europskoj komisiji da do 15. prosinca 2019. podnese izvještaj o funkcioniranju tržišta roaminga. Imamo na raspolaganju sat vremena E, naravno, ukoliko budete imali e, pitanja, molim vas da mi e, to javite. A sada ćemo, čuti sa, sada ćemo početi sa prezentacijom. Gospodine Terava, imate 10 minuta za prezentaciju. Hvala vam. Mm, thank you, Mr. Chair. Uh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Hvala vam na ovoj prilici da vas ažuriram o fajlu o roamingu te o izvještaju kojeg je komisija usvojila krajem studenog o funkcioniranju tržišta e, roaminga te e, uredbe o roamingu te posebno e, funkcioniranja reforme roaming kao kod kuće. Izvještaj smo usvojili u studenom. Tu smo se stvarno jako potrudili s prikupljanjem podataka Pri, podatke smo prikupili od europskih regulatora i pripremili i jednu studiju. Dakle, ukratko. E, roaming kao kod kuće, režim je bio stvarno e, prava priča uspješnica. E, to je stvarno koristilo korisnicima u Europi, građanima i tvrtkama, posebno malim tvrtkama. Operateri su surađivali, slijedili su pravila i u slučaju problema u provedbi pravila nacionalna regulatorna tijela su uglavnom vrlo brzo rješavala e, eventualno probleme. Tako da je eto ishod bio e, vrlo dobar, a kasnije ću nešto više reći o detaljima. Dakle, e, tržište Veleprodajno tržište je ključno ako želimo da maloprodajno tržište funkcionira. To je također dobro funkcioniralo. E, cijene veleprodajnih usluga su pale. Te cijene su zapravo trenutačno niže od onoga što je regulirano. Tako da iz podataka koje imamo na raspolaganju očito je da su e, operateri uspjeli pokriti te troškove. Zatim je bilo e, pitanje kako e, operateri koji nemaju vlastite mreže, kako, kako je njima to funkcioniralo. I tu ono što vidimo je da su oni uspjeli zadržati svoju E, tržišnu, tvoj tržišni udio nisu imali e, preveliki teret zbog ovih novih pravila, ali podaci pokazuju da e, koliko su dakle operateri uglavnom uspjeli spregovarati. mnogi ti mobilni operateri bez vlastite mreže su uglavnom plaćali više cijene. Konačan zaključak izvještaja e, jest da su rezultati dobri, ali da su rezultati dobri zbog toga što imamo dobru uredbu. Tako da e, roaming sigurno ne bi postojao da nemamo ovakve uredbe. A sada idemo malo više u detalje. Dakle, E, maloprodajno tržište. Nakon uvođenja ove reforme došlo je do značajnog e, povećanja prometa, došlo je do trostrukog e, povećanja glasovnog prometa, ali posebno je to povećanje značajno za podatkovni promet koji je porastao za čak 12 puta. To pokazuje da je ova reforma roaming kao kod kuće bila stvarno e, dobro prihvaćena od strane korisnika koji se više e, ne boje koristiti roaming dok putuju u druge zemlje Europske unije. E, potrošači su također jako zadovoljni, to je pokazalo istraživanje Eurobarometra 2017-2018. I kao što sam već ranije rekao, izvještaj koji je pripremio Europski parlament je također naveo da je ovo imalo pozitivne učinke na produktivnost za male i srednja poduzeća. Zatim e, raspravljalo se o tome da li će e, definiranje nacionalnih cijena dovesti do povećanja ostalih cijena, na primjer cijena roaminga za treće zemlje ili za cijene na domaćem tržištu. I ono što tu vidimo jeste da je i taj rizik bio pretjeran i da uglavnom e, je trend da cijene na unutarnjem, na domaćem tržištu padaju, te da isto vrijede, vrijedi i za cijene e, usluga roaminga u zemljama ostatka svijeta. Zatim imamo određene zaštitne mjere E, kako bi se podržali poslovni modeli. Tako da operateri imaju mogućnost ne koristiti ovaj režim ukoliko e, se e, znatno utječe na njihov profit. Operateri su koristili tu mogućnost dakle 95% eh, mrežnih operatera te 78% eh, mobilnih, eh, operatera mobilnih mreža je iskoristilo tu mogućnost. No najvažnija informacija je da internet promet dakle da se zapravo E, naplaćuje ta dodatna naknada, ali samo u malem broju slučajeva. Dakle, u tek 6% slučajeva, a 95% slučajeva zapravo se e, usluge nude prema domaćim cijenama. To je važno, a za korisnike to znači dakle da se to odnosi na vrlo mali broj slučajeva. E, zatim održivost, tek 1,5% podatkovnog prometa i otprilike 3% glasovnog prometa. E, dakle, samo za 1,5% podatkovnog i 3% glasovnog prometa se naplaćuje ta naknada. Zatim što se tiče kvalitete usluge, e, to je naravno ključni element službe, to se posebno odnosi na podatke. Ako nemate brzinu, i mrežu, onda se to teško koristi, čak i ako ne plaćate dodatne troškove za to. Ono što smo mi ovdje promijenili i primijetili je da postoje slučajevi 14 e, od 30 nacionalnih regulatornih e, tijela su iznijela žalbe potrošača zbog toga što nedostaje transparentnosti o e, brzini podatkovnog prometa zapravo nemamo baš konkretnih dokaza da je mm, kvaliteta podatkovnog prometa lošija. No dobro, o tome ćemo, mm, to ćemo još detaljnije istraživati u budućnosti. E sada, što se tiče veloporodajnog tržišta, tržišta, mm, tu nemamo nekih velikih vijesti. Dakle, veletržišna cijena za podatke je 1,5 eura, to je stalno pada, eurocenta. I 2022. dakle će to biti 2,5 eura po gigabajtu. Tako da ovdje vidimo da je to malo, e, ovo je malo komplicirani grafikon, ali ovo su vam podaci iz 2019. kada je razlika bila 6 Mm, dakle 6 eurocenta po gigabajtu. A vidite da su cijene koje se zapravo plaćaju su zapravo niže od onoga što regulator definira. dakle, ako gledate mm, plave točke, to su mrežni operateri i oni plaćaju manje od ovih crvenih točkica. E, crvene točke su za e, mobilnim su za operatere pokretnih i virtualnih mreža, a vidite da imate i točke koje su ispod crte, dakle imate operatere koji su uspjeli spustiti e, veleprodajne cijene ispod tih razina. Evo još jedan grafikon o tržišnoj poziciji operatera pokretne mreže. Tu vidite da operateri pokretne mreže od uvođenja e, reforme roaming kao kod kuće nisu izgubili e, svoj udio na tržištu, to je udio zapravo ostao isti i čak ima dosta i točkica iznad ove razine što pokazuje da je njihov udio na tržištu još nešto malo veći nego u prošlosti. Tako da, eto, iz toga možete vidjeti da je reforma roaming kao kod kuće nije bila baš katastrofalna za um, operatere pokretnih mreža, već da su oni to uspjeli iskoristiti. Zatim, na ovom, ovaj grafikon je vrlo uh, šareni. Pokazuje vam situaciju u različitim zemljama i zaključak koji se može izvesti iz ovog slajda i onaj koji sam i ranije spomenuo, a to je da mm, padaju veletržišne E, cijene te da troškovi također padaju. I sada dolazimo do konačnih zaključaka. Naša je ocjena, a to je ocjena i e, bereka tijela europskih regulatora, da se ništa baš posebno nije promijenilo od ovih uvjeta. Konkurentna dinamika ostaje ista, a to onda dovodi do pitanja što bi se dogodilo da uredba jednom kada istekne 2022. ako je ne zamijenimo, što bi se dogodilo. Postoji rizik eh, od toga da bi bar cijene porasle. No dobro, to je zapravo teško predvidjeti. Teško je anticipirati što bi se moglo dogoditi, iako je to e, dosta važno imati na umu kada budemo radili reviziju uredbe. Zatim, što se događa neprestano na tržištu, a to je dakle da je, e, se razvija internet stvari, sve više takvih aplikacija i postoji potreba za stalnim roamingom. I to iz različitih e, svrha, iz različitih razloga. E, to nije pokriveno uredbom o roamingu koja se odnosi samo za one povremene putnike i povremena putovanja. ugovori između operatera se temelje na komercijalnim uvjetima. Što sada slijedi? Imamo klauzulu o ukidanju važenja uredbe o, o roamingu koja ističe 30. lipnja 2022. Moramo se za to početi pripremati, tako da moramo sada formirati stajalište unutar komisije što i kako dalje. I možda ste i vidjeli da u programu rada komisije za ovu godinu imamo točku koja se odnosi na reviziju uredbe o roamingu i to do kraja ove godine. Tako da, evo, sada počinjemo proces i radit ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci na ocjeni učinka. Pokrenut ćemo javnu raspravu vrlo skoro i onda na temelju toga ćemo u drugom dijelu ove godine morati donijeti naše opće zaključke o tome što bismo trebali učiniti s tom uredbom e, jednom kad ona istekne. Naravno, ako budemo pripremili prijedlog nove uredbe, vi ćete morati dobiti dovoljno vremena da e, reagirate na naš prijedlog. Hvala vam. Hvala vam na e, izlaganju. A sada ćemo početi sa koordinatorima. Gospođa Medjel, izvolite. E, hvala vam na ovom izlaganju uvijek je dobro razgovarati o nečemu o čemu je već, o nečemu na čemu je mnogo nas radilo i na čemu smo vrlo ponosni. Hvala vam na ovom izlaganju. Koliko sam shvatila, otkako su ukinute naknade za roaming u 2017. vidjeli smo e, dakle porast podatkovnog prometa od 12 puta i to diljem Europske unije, to je stvarno impresivno. E, isto tako povećao se, to jest udvostručio čak i broj telefonskih poziva potrošača. Tako da to je stvarno mm, propisi za koje su se mnogi od nas zalagali u proteklih nekoliko godina i to je stvarno velika e, stvar za tvrtke i za potrošače. Bilo bi jako dobro da ove informacije napuste ovu dvoranu i napuste Europski parlament te dođu do e, naših građana kako bismo im pokazali da kad postoji dobra volja u kombinaciji sa dobrim prijedlozima da se itekako može pomoći građanima. Uredba također pokazuje dvije stvari veliki korak kojeg su napravile europske institucije prema ukidanju prepreka na jedinstvenom tržištu ali isto tako to je vrsta zakonodavstva koja želi osigurati e, konkurentnost te želi osigurati da Europa bude bolje zastupljena na svjetskoj sceni i naravno na kraju krajeva da se pomogne tvrtkama. <clears throat> E, nekoliko smo stvari i naučili iz tog zakonodavstva. E, jedno od tih lekcija je da nam je trebalo stvarno jako puno vremena da to dovršimo. Znam da je to bilo vrlo teško, da je bilo vrlo kontroverzno, da su mnogi na to gledali kao da Europska unija nešto nameće sektoru telekomunikacija, ali isto tako nam je to bilo dakle poticaj da i dalje e, budemo inovativni. Trebalo nam je deset godina da postignemo ovaj impresivan rezultat. I to valja imati na umu. Posebice kad govorimo o tehnologiji i inovacijama, trebali bismo ipak biti malo brži. Kad govorimo o provedbi uredbe, još jedna lekcija koju smo naučili je da kad se smanje određene naknade, da se ne pretvore u neke druge naknade. Bilo da su to osnovne tarife ili kako god da se to zove. Imam još dva pitanja i dva komentara. Kada predstavljate informacije o, kada ste predstavili e, dakle informacije o veleprodajnim uslugama, hoćete li nam, možete li nam reći kada se očekuje revizija i tog dijela? Mi smatramo da treba to revidirati, to što je prije moguće. A kad govorimo o budućim odnosima sa Ujedinjenom kraljevinom, hoćemo li moći na pregovarački stol osigurati dakle da naši građani mogu koristiti e, dakle, ovaj način rada u zemlji koja će biti jedan od naših najboljih i bližih saveznika. Bar se nadamo tako. Hvala sada gospođa Toja. Hvala. Evo moram reći da ovo izlaganje o funkcioniranju tržišta roaminga e, me stvarno veseli. Zato što E, drago mi je da su razbijeni neki mitovi, posebno oni koji su se odnosili na to da su um, operateri pokretnih mreža, da su, da su im prijetile golemi, da su im prijetili golemi troškovi. Drago mi je da se vidi da to nije tako. Ja samo želim e, podsjetiti da su tvrtke imale od ovoga koristi, ali i e, građani, to je stvarno bitno. Ako postoji nešto što E, je koristilo građanima Europske unije, to je stvarno uvođenje ove uredbe. A to nije bilo e, jednostavno. Ja sam bila izvjestiteljica. I stav parlamenta i komisije su nam omogućili pred vijećem koje, koje je moglo ići dalje od srpnja 2017. E, jer u protivnom da se to nije dogodilo ne bismo to bili uspjeli dovršiti. to nije bio preduhitren potez, to je bio dobar potez i dao je stvarno dobre rezultate. Drago mi je isto tako da imamo odredbe o nekorektnim praksama, zato što i sami znate da je na početku bilo pokušaja da se definira pravilno korištenje na jedan vrlo ograničen način. Europski građani e, moraju imati mogućnost premještati se diljem Europe e, bez da itko kontrolira ta putovanja i da li su, da li imaju pravo na to, da li je to opravdano zbog posla ili tako dalje. Isto tako drago mi je da čujem da nadležna tijela, nacionalna nadležna tijela, da rješavaju sve probleme. Dakle, to se pokazuje da se zakon dobro primjenjuje. E, s revizijom ćemo e, morati uvesti i pojam stalnog roaminga, a ja bih dodala još jednu stvar. To ćemo malo i formalizirati taj zahtjev. Kad se poziva nekoga iz svoje zemlje izvan Europske unije, dakle, trebalo bi se telefonirati kao kod kuće. A zašto onda imamo međunarodne pozive? Kao da je sama Europa e, međunarodno, međunarodno, nešto međunarodno. Dakle, mi ne bismo trebali na to gledati kao na međunarodne pozive jer je to Europa, jer su to europske države. I mislim da trebamo ići istim putem kao e, roaming. Dakle, prvo dakle, definirati e, uredbu, onda najviše e, naknade i onda ukidanje polako. Mislim da moramo sada početi raditi i na aspektu ukidanja međunarodnih poziva e, i mislim da bi to bilo ključno za ovu e, za ove nove, za ovu novu reformu. Hvala. Iz Rinjua netko će zamijeniti koordinator. Hvala, gospodine predsjedniče. Želio bih e, toplo zahvaliti našem govorniku te također svima koji su bili uključeni u ovaj postupak. Počeli smo sa ovom e, prijedlogom 5 e, plus 5 plus 5 plus 5 e, znači ve, imali smo znači tih 5 SMS-ova, 5 megabajta, znači nešto što će, se, što će imati manju cijenu i u tom smislu smo imali ozbiljnu raspravu Neki su nam se smijeli, no na kraju smo postigli sporazum. No kad smo počeli prije pet godina sa pregovorima, mnogi operateri su rekli da će vjerojatno morati povećati cijene u maloprodaji i to za one koji možda nikad ne putuju u europske države. Da će mnogi mobilni operateri imati problema, da će neki možda čak i otići pod stečaj i tako dalje. Neki su tražili za izuzeća, a sad neki nude i 15 e, giga mjesečno bez ikakve dodatne naknade. Postavljam si pitanje, da li imamo informacije o tome? Da li u nekim zemljama su se zbilja povećale maloprodarne cijene za pretplatnike koji nikad ne putuju u europske države, druge europske države? Da li imamo informacije o tome jesu li određeni operateri zbilja imali velikih financijskih poteškoća i tako dalje? Hvala, hvala uistinu. A sada gospodin Paolo Borcija. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala također i našem gostu na zbilja ovom korisnom izvješću. Ova uredba imala je veliki uspjeh i dobrobit ne samo za poduzeća, nego isto tako općenito za sliku tih poduzeća u Europi. Tarife su se smanjile, cijene su se smanjile, no bez obzira na ovaj pozitivni kontekst, želio bih reći sljedeće stvari dobro funkcioniraju, no moramo se isto tako koncentrirati na neke stvari koje bismo trebali poboljšati kako bi za ovu uredbu još imali pozitivnije okružje. Sada jedno osobno pitanje. Ja bih želio shvatiti je li reakcija operatera bila pozitivna u svim državama članicama ili smo imali određene različite reakcije. Možda zbog toga što neki operateri su smanjili svoj utjecaj na tržištu, možda zbog turističkog korištenja mreže i tako dalje. Imali smo također i mm, određene naplate usluga koje su prije toga bile besplatne. Da li komisija je svjesna tog problema za potrošača? Je nešto je ta činjenica izuzetno važna. 30.6. ova uredba ističe i on kraj e, sadržaja koji će proisteći iz javnog savjetovanja. Ja bih isto tako želio reći neke različitosti koje se već definiraju u okviru komisije kojima ćemo se morati pozabaviti. I na kraju ja bih želio znati kad govorimo o Ujedinjenoj kraljevini hoće li ova uredba biti provedena i da li već imamo na europskoj razini pregovore kako bi europski građani mogli e, koristiti i Roam Like at Home i u Ujedinjenoj kraljeviti. Hvala. Hvala. Sada u okviru zelenih e, izvolite. Ja ću biti kratak. <coughs> Govorili ste s jedne strane o potrebi nove uredbe o roamingu koji je plan? Hoćemo li izmijeniti staru uredbu ili ćemo imati potpuno novu uredbu? A drugo, kad govorimo o utjecaju na operatere, možemo li onda čak i smanjiti e, sadašnje cijene velike, e, vele prodaje? Hvala. Sljedeći govornik. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja sam bio izvjestitelj u sjeni i tražio sam da se čuje moj glas. Kako bismo osmislili dobru, kratku, zdravu regulativu. Drago mi je što je ovaj matematički model bio pronađen i primijenjen. Čini mi se da je taj model na pravi način izrađen, a e, to vrijedi i za ograničenja i granice. Znači ova regulativa u ovom Mm, postupku je bila okrunjena uspjehom, a mnogi su bili skeptični. Smatrali su da ćemo imati probleme, da ćemo biti suočeni s poteškoćama i tako dalje. Jedno pitanje se već čulo, a ja ću možda to malo sad proširiti. Ova uredba će prestati važiti 2022. godine. U tom smislu ćemo imati javna savjetovanja koja će se odvijati ovdje i drugdje, uključujući u Europski parlament. Berek, tijelo europskih regulatora, smatra da postoji još određeni e, manevarski prostor što se tiče smanjenja, no možemo očekivati da će do 2022. godine se pojaviti novi e, element u sustavu. Radi se o 5G mreži, radi se o povećanju ulaganja što se tiče infrastruktura. To će se trebati provesti budući da će to raditi i konkurencija. Postavljam sljedeće pitanje. Koju reakciju smatrate prikladnom budući da ćemo imati zbilja veliko povećanje opsega podataka i parametara roaminga? Što smatrate? Možda je to preuranjeno, no što smatrate kakvi će biti rezultati svega toga? Na koji način se komisija priprema za ovo razdoblje nakon 2022. godine? Kako uključiti ova nova ulaganja u to? Hvala. Ne znam da li imamo nekoga iz GUE. Ne. Onda prelazimo na članove. Gonzales Čezares. Želi netko drugi uzeti riječ? Ne vidim da je tomu tako. Onda evo dajem ponovo riječ našem govorniku da nam da svoje odgovore i s nama podijeli zaključke. Hvala. Gospodine predsjedniče, hvala vam na ovim komentarima. Da, Jako je lijepo razgovarati o nečemu što svi smatraju uspjehom i u tom smislu se možemo složiti oko mnogih stvari. Počet ću sa pitanjima koji se tiču budućnosti. To ću kupiti u jedan odgovor. Znači prvo pitanje o tome što komisija namjerava napraviti u budućnosti, budući da u lipnju 2020. ističe ova uredba. Imali smo također i pitanje na koji način ćemo uzeti u obzir e, mrežu 5G, povećanje e, podatkovnog prometa i tako dalje. Mi imamo cijeli niz podataka u okviru naših istraživanja, naših dokumenata. Dobili smo informacije od Bereka i drugih čimbenika i sada, pro, e, sada pokrećemo našu procjenu učinka. Kao što sam rekao u zaključku, izgleda da što se tiče e, dinamike konkurentnosti, da se ništa toga puno nije promijenilo. Do kraja ove godine komisija mora odlučiti koji će biti sljedeći koraci. Naravno, ako zaključak bude taj da moramo nastaviti sa regulacijom ovog područja. Neću sada preuraniti sa zaključkom, no ako tomu bude tako, onda e, ćemo naravno e, isto tako dati određene zaključke kako poduzeti koje mjere u budućnosti. Naravno, morat će se postići i sporazum svih čimbenika. Imali smo također i pitanje vezano uz to kada će, na primjer, komisija odlučiti što se tiče cijena i tako dalje. Dinamika ovisi o pregovorima u vijeću i u parlamentu. Imaćemo ćemo također na umu ovaj rok do 2022. godine u lipnju. Do tada moramo odlučiti. Imamo sporazum, ako naravno dođe do zaključke, postoji sporazum da ova uredba treba e, se produžiti u budućnosti. kad govorimo o ulaganjima na području mreže 5G, moramo uzeti u obzir i izolirana područja Prije ove rasprave ste imali raspravu i o sigurnosti. Tu imamo važne aspekte što se tiče 5G, o dodjeli spektra za operatere. E, imamo taj spektar znači između 700 i 3,6. O tome će se odlučiti do kraja ove godine. sljedećih godina operateri će onda morati osmisliti e, mreže 5G koje će prije svega biti sigurne. I onda će se ti aspekti uzeti u obzir kad budemo razgovarali o roamingu. A kad govorimo o produženju uredbe o roamingu, čuli smo u okviru toga i pitanje o Ujedinjenoj kraljevini. Podsjećam vas da uredba o roamingu je prije svega instrument unutarnjeg tržišta. Ako ste dio unutarnjeg tržišta, onda isto tako koristite ono što eh, je znači ponuđeno na području roaminga. Kad govorimo o trećim zemljama, onda one nisu uključene u to i imamo druge kanale pregovora. Gospodin Ansip, zapravo gospođa Toja, je postavila pitanje što će se dogoditi sa međunarodnim pozivima. Svi znamo da postoji odredba u uredbi o Bereku nakon e, rasprava gdje imamo ograničenje e, cijena za međunarodne pozive. Tu imamo i ovu e, klauzulu, sunset klauzulu vezanu uz e, znači vrijeme trajanja regulative. I kad na primjer E, obavljate međunarodne pozive, onda imate na raspolaganju različite mogućnosti. Tu imate različite usluge što se tiče telekomunikacija na raspolaganju i u tom smislu smo imali odluku o usvajanju manje obvezujućih pravila što se tiče međunarodnih poziva. Imali smo i pitanje Imamo li primjer o tome? Jesu li se na nacionalnoj razini cijene povećale? Općenito govoreći možemo reći da na nacionalnoj razini prije svega vidimo tendenciju smanjenja cijena. Ne mogu vam sad 100% e, garantirati da nema možda nekih mjesta gdje su se e, cijene možda povećale no, u svakom slučaju ovaj trend je nešto što zapažamo smanjenje cijena. Isto tako, postavili ste pitanje o tome da li imamo primjera gdje se roaming ne nudi. Imamo nekih primjera što se tiče nekih operatera. No, statistike e, govore o tome da ljudi kad putuju u inozemstvo vole koristiti roaming i u tom smislu e, operateri koji ne nude roaming jednostavno nisu komercijalno zanimljivi. Dakle, oni koji ne nude takve opcije su vrlo rijetki. Jer to jednostavno nije konkurentna ponuda na unutarnjem tržištu. Gospodin e, Pukje je postavio pitanje vezano uz e, općenito govoreći reakciju operatera i velikoprodajnih usluga. Imamo obvezujuće odredbe i operateri su u svakom slučaju se morali pridržavati ovih obvezujućih odredbi u okviru regulative. Realnost je prihvaćena, ta politička realnost je prihvaćena i tu nemamo sad nikakvih pritužbi operatera vezano uz tu temu sada u ovom trenutku kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina. Utecaj na operatere ovisi o tome da li su e, neto primatelji ili neto odašiljači prometa. No u svakom slučaju vidimo da ljudi kad putuju vole imati i bolje uvjete telefoniranja. Kad pogledate neke države i konkretne brojke vezano uz te države i ako to E, usporedite sa reguliranim e, cijenama i možete u tom slučaju zaključati da su znači e, veleprodajni operateri pokrili sve svoje troškove roaminga na razini veleprodaje. A sada, da li imamo određene precijenjene, precijenjene veleprodajne cijene u trenutku kad ljudi e, putuju te ovo pitanje izuzeća U nekim nordijskim i baltičkim zemljama imate neograničene tarife i u tim zemljama možete vidjeti da se e, znači ovo izuzeće što se tiče održivosti primijenilo. U svakom slučaju ti operateri su imali dogovore koji su onda omogućili da daju i usluge maloprodaje bez ikakvih reperkusija na njihove cijene u veleprodaji. Naravno, postoje razlike u različitim državama, e, no sustav načelno funkcionira na takav način. Moramo u budućnosti procijeniti što će se događati u budućnosti. Mislim da sam ovime pokrio sva pitanja. Nadam se da ste dobili odgovore na pitanja koje ste postavili. Dakle, sada pitam hoće li neko možda formulirati još neko dodatno pitanje? Ako ne, onda evo zaključujemo i ovu temu dnevnog reda. Dakle, očito se radi o jednoj priči o uspjehu, zato što čak i oni građani koji nisu baš tako bili oduševljeni e, samom ovom činjenicom niti Europskom unijom smatraju da je to jedno jako dobro rješenje. I evo sad imamo i posljednju točku na našem dnevnom redu danas. To su povratne informacije iz aslanstva Europskog parlamenta sa 14. sastanka Foruma za upravljanje internetom koje je sazvao UN. I radilo je se o jednoj misiji na kojoj je dakle, sudjelovala delegacija sa sudjelovanjem različitih odbora, ne samo dakle, ITRE, nego i Jure, Libe i tako dalje i to je održano 25. do 29. studenog 2019. prošle godine. Deset eh, naših eh, članova je na kraju moglo ići na tu misiju. No na kraju je išlo samo četiri, išla su samo četiri člana E, i sudjelovale na ovom forumu zbog toga što e, je to se isto istovremeno sa e, našom sjednicom u Strasburu, pa dajem riječ šefici tog izaslanstva, gospođi Galvez Munoz. Dakle, radi se o forumu gdje različiti dionici raspravljaju o pitanjima koje se odnose na politiku vezano za internet pod okriljem UN-a i od 25. do 29. studenog 2019. je to održano. Dakle, jedan svijet, jedan, jedna mreža, jedna vizija je bio moto. Bilo je važno upravljanje internetom, sigurnost, stabilnost i otpornost mreža. Dakle, e, ja sam predsjedavala e, tim e, izaslanstvom. E, tu, su bili članovi iz Jure, Ibe, Libe i Inka. Budući da se to poklopilo sa plenarnim zasjedanjem e, Europskog parlamenta u Strasburu, na kojem smo izglasali novu komisiju, naša delegacija je vratila se na jedan dan u Strasbur da bi mogla glasati. Mi smo pozdravili napore njemačke vlade i parlamenta da se osnaži parlamentarna komponenta nadzora nad internetom i uključujući i e, predstavnike globalnog juga. Antonio Guterres je otvorio sjednicu koja je govorio o polarizirajućim aspektima koji manipulacijom podataka dovode do sukoba među ljudima, podrivaju povjerenje međusobno i onemogućuju da se na stvari reagira na jedan koordinirani način. On je također rekao da će imenovati izaslanika za digitalna pitanja koji će surađivati sa vladama i civilnim društvom kako bi se pronašlo nova rješenja. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da je multilateralizam najbolji osnovni pristup za daljnji razvoj daljnjih tehnologija. Naglasila je također da trebamo očuvati e, samu, samu srž interneta kao javno dobro. Internet ne mogu uoblačavati samo države, odnosno samo vlade i e, privatni sektor. Tu je bila živahna rasprava. E, parlamentarci s diljem svijeta su razgovarali o, među, o e, umjetnoj inteligenciji, također od suradnje na tome da imamo siguran internet dostupan svima te ulozi društvenih mreža i konačno osiguranju kritički važnih e, infrastruktura. E, sa različitim organizacijama smo se sastali, uključujući jednu organizaciju iz Južne Afrike koja potiče mlade, e, odnosno djevojčice, da se bave programiranjem i kodiranjem. Gospođa Mija, predstavnica jedne druge udruge je e, rekla da e, prepoznavanje lica nije e, dovoljno odnosno da diskriminira oboje protiv ljudi koji nisu bijelci. I programeri nisu svjesni društvenih uvjeta, dakle spolne ili rasne neravnopravnosti. Također tu je bio i, i gospodin Berners i drugi neki ljudi, e, uključujući one iz Google koji su evanđelisti. Gospodin Sir je rekao da se još od 60-ih govori o umjetnoj inteligenciji, ali da smo daleko od toga. On je razjasnio da je potrebno daljnje istraživanje. Pozitivan primjer koji je on naglasio je strojno prevođenje e, koje se zaista poboljšalo e, tokom proteklih nekoliko godina, no i dalje ima problema primjerice korištenje e, neuronskih mreža u prevođenju rodno uvjetovanog jezika na rodno neuvjetovani jezik, a to je veoma važno za djevojčice koje treba uključiti u razvoj informatičke tehnologije. Dakle, Razgovarali smo i sa drugim e, organizacijama nevladanim, ali i sa delegacijom iz SAD-a i tako dalje. I mogu reći da smo kritizirali korištenje e, gašenja interneta u e, gušenju ljudskih prava, do čega dolazi u mnogim zemljama. Također smo naglasili potrebu da se omogući pristup svima, u svjetlu toga kakav, kako internet utječe na svakodnevne živote građana, funkcioniranje demokracije i sudjelovanje u civilnom društvu, uspješnost e, i malih i velikih poslovnih subjekata. Kao treće, naglasili smo važnost digitalne tehnologije za postezanje ciljeva održivosti. I također, e, činjenica da moramo imati visoko kvalitetne standarde kao što su GDPR e, kako bismo E, nadišli razlike u regulativi koje postoje u svijetu. E, također e, zahvaljujem Holger Vensenu koji je bio tamo kao mentor. Posebno se moram njemu zahvaliti. Kad sam išla u Berlin, bila sam ozlijeđena, a on je zaista u velikoj mjeri mi pomogao. Hoće li još netko neki komentar e, neki iznijeti vezano za ovaj e, događaj u Berlinu? Ako ne, eto, hvala vam svima. Samo hoću reći da... da će se sljedeća konferencija od 2. do 6. studenog održati u Katovicama u Poljskoj. Hvala na ovom izvještaju i eto, priveli smo kraju naš eh, današnji rad. Hvala.